So colleagues, please take your seats. Dakle, kolege, molim vas da zauzmete mjesta. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Molim vas da uzmete vaše mjesta. Dakle, što se tiče dnevnog reda, treba reći da danas nećemo glasovati o izvješću Dagmar od Berend i Petra Lizea, već ćemo o tim dvijema izvješćima raspravljati, e, glasovati 25.9. u 15 sati popodne. Tako da, dakle, odgađamo ta dva izvješća na tjedan dana. I tada ćemo konačno glasovati o njima. Imamo točku dnevnog reda broj 3. Ako nema nikakvih primjedbi, onda ćemo usvojiti dnevni red u ovom obliku. Što se tiče točke dnevnog reda broj 3, imamo sve jezike osim malteškog i estonskog. 26. rujna imamo zajednički sastanak s našim kolegama i kolegicama iz odbora za industriju. Što se tiče okvira za e, klimatske i energetske politike za 2030. godinu, imat ćemo jednu vrstu premijere, jer ćemo imati zajedničko izvješće i dakle prvi sastanak će se održati 26.9. Zatim ima promjena što se tiče našeg sastava unutar odbora. Gospodin Dalelis će postati punopravnim članom u našem odboru i zamijenit će gospodina Zenisa koji će sada postati zamjenski član. Zatim danas imamo isto tako e, gostujuću skupinu pozvanu od kolegice Vils e, koja će biti ovdje s nama od do 12 sati. Još ih nisam e, vidio, vjerujem da će doći uskoro. 24. rujna u četvrtak utorak ćemo održati prijepodne od 9 do 12.30 radionicu o elektronskom zdravlju i taj sasnak će se održati u PHS 7C50. 14. listopad tijekom e, tjedna o sportu ćemo imati službeno saslušanje o kontrolnoj regulativi. Tko dakle, bi mogao može prisustvati obim sastancima. Dosta je zgodno što se to odvija paralelno. Zatim imamo i vijesti vezanih uz tijaloge. Imamo e, tijaloge gospođi gospođe Gardini Imamo zadnji dijalog koji je održan nedavno i stoga smo završili taj postupak. To ćemo uskoro imati na dnevnom redu. Čestitam gospođo Gardini. Mislim da su međuvremeno pristigli svi i sada možemo glasovati o mandatu za izvješće USKI. Imaju li svi svoje glasačke kartice sa sobom? Wir brauchen 36 Stimmen. Trebamo 36 glasova minimalno za e, potvrđivanje mandata. Ukoliko imamo manje glasova, nećemo moći odobiti mandat. Utoliko otvaram, otvaram glasovanje, glasovat ćemo elektronički. alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je završeno. 44 glasa za, 7 protiv, 2 glasa suzdržana. Utoliko ćemo dodijeliti mandat. Gospodin Uski, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti svim kolegama što su mi dali ovaj mandat za pregovore. Te se nadam da će rezultati e, i sudjelovanje izvjestitelja u sjeni biti dobra poruka za europske građane. Hvala vam. Hvala vam gospodine Uski. O rezultatu ćemo još i glasovati. Utoliko ćemo još imati ovu temu na našem dnevnom redu u odboru. Prelazimo na iduće glasovanje, to je točka dnevnog reda broj 5. Radi se o ugljičnom tržištu, europskom ugličnom tržištu za 2012. godinu. Tu su ko-sponzori e, Karl-Heinz Florens, Jan e, Dan Jürgensen, Chris Davis, Pak Eichhout, Martin Kellenen i Zabine Wills. Nemamo kompromisne amandmane, nego imamo pojedinačno glasovanje, stoga ćemo odmah započeti. Amandman br. 8 i 9 su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. Amandman, amandmani 8 i 9, elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Deset Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Trinaest Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 11. Provjerit ćemo 12. amandman. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo i ovaj amandman elektroničkim glasovanjem, otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Jasno je odbijen amandman. 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 15. i 16. amandmani su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan je odbija se. Doista želite provjeru? Provjerit ćemo 15 i 16 amandman elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 22. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Samo jedna kolegica iz kluba zastupnika ALDE je sudjelovala. Provjerit ćemo to elektroničkim glasovanjem. 20. amandman elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 17. i 18. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo 17. i 18. amandman elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Nije usvojeno, odbija se. 21. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. Također ćemo provjeriti elektroničkim glasovanjem. 21. amandman. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 30. Tko je za? Ispričavam se. 24. amandman. Tko je za? Tko protiv? Sužani odbija se. 30. Tko je za? Protiv? Sužani usvaja se. Trideset amandman ćemo provjeriti. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. U redu usvaja se. 26. amandman odpada. Glasovat ćemo o 26. amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 25. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno. 25. amandman ćemo provjeriti. Otvaram glasovanju. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 28. amandman. Tko za? Oprostite. Uključite mikrofon, molim. Prekasno je, Mario. Moj uređaj ne je radio u ovom glasovanju, zato ovaj rezultat 26 na 26 nije u redu. Moramo poslati tehničare u tom slučaju kako bi provjerili vaš uređaj ili zauzmete sljedeće mjesto, mjesto do vas. Kolega? Kolega Perilo, zauzmite mjesto do vas ukoliko vaš uređaj ne radi. Glas od e, Jolana isto tako moramo dodati. moj uređaj također ne radi zato što nisam umetnu karticu. U redu, kartica je vjerojatno na putu. 28. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim 29. amandman. jedan Dakle, prvi i drugi dio. Traži se elektronička provjera 28. amandmana. To ćemo rado učiniti. 28. amandman. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se.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 34. Tko je za? Protiv. Služanje odbija se. 33. Tko za? Protiv. Služanje odbija se. 35. Tko za? Protiv. suzdržanje nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. 35. amandman elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 37. za protiv, suzdržani, odbija se. 39. za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem 39. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je s time završeno. Odbija se 39. amandman sa sličnom većinom. 36. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 48. Tko za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41. Tko za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. 41. amandman ćemo povijediti. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Prelazimo na 40. amandman. 40. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 43. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 42. Za. Protiv. Suzdržani nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. 42. amandman, su li svi glasovali? Glasovanje je završeno. S jasnom većinom se odbija. 47. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 49. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 48. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 46. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. za, protiv, suzdržani, nije jasno. 50. amandman ćemo povjeriti elektroničkom programom. otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbijeno. 51. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani. Usvaja se. 52. Tko je za? Provjerit ćemo 51. Na zahtjev otvaram glasovanje. Elektroničko glasovanje. 51. manje su svi glasovali. Glasovanje je završeno. Usvaja se. 52. Amandman od Gireka. Tko je za? Protiv? Sužani. Odbija se. 54. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 53. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 55. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 56. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 57 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 58 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 59 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 60 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 61 za. Protiv. Odbija se. 62. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 63. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 64. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 65. za. Protiv protiv, suženi, odbija se. 6-8, 6-5, traži se elektronička provjera. Otvaram elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Sa malom većinom se usvaja. 6-8, tko je za? Protiv. Služani? odbija se. 6-6, tko je za? Protiv? Suzdržani nije jasno. Provjerit ćemo elektroničnim glasovanjem u 66. amandmanu. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 67. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno, provjerit ćemo 67. amandman elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 69 i 70 identični. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjeravamo 69 i 70 elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. <laughs> Dobar pokušaj. 71 <laughs> za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo 74 na zahtjev. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 63 za. Oprostite, 73 za. Protiv. Suzdržani odbija se 72 za. Protiv. Suzdržani. Zanimljiva konstelacija koju ćemo provjeriti. 72 provjeravamo elektronički. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. 75 za. Protiv suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjeravamo elektronički 76, jesu li svi glasovali? Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani odbija se, 78 za, protiv, suzdržani odbija se, 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 81 e, pada. 80 isto, 82 isto. E, dolazimo do 86 za, protiv, suzdržani odbija se. 95 e, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, provjeravamo elektronički. 95 prvi dio elektronički. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio. 95. Amandman 95 za. Tko je protiv? Suzdržani. Provjeravamo elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje zatvoreno. Odbija se. 85 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjeravamo 85 elektronički. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. E, usvaja se. 84 e, se ne razmatra. Krećemo dalje na 88. Za, protiv, suzdržani. Provjeravamo elektronički. 88. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 87 za. Protiv. Odbija se. 90 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Time odpada. 89. E, Dolazimo do 112 za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Provjeravamo 112 elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 91 u dva dijela. Prvi dio za. A prvi dio se ne glasuje. A, zato samo drugi dio amandmana 91. Glasujemo o drugom dijelu amandmana 21 za. Protiv. Suzdržani od se. 92 se ne razmatra, zatim dolazimo do 93, tko je za, tko je protiv, suzdržani odbija se, 96 tko je za, protiv, suzdržani odbija se, 97 za, protiv, suzdržani odbija se, 98 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 112. Oprostite, zabunio sam se. E, naravno, 102. Tko je za? protiv, suzdržan, a e, nije jasno, e, elektronički 102, jesu li svi dali svoj glas, e, zatvoreno glasovanje, usvaja se, 103 za, protiv, suzdržani, nije jasno, 103 provjeravamo elektronički. To je trebala biti velika većina. A, jesu li se glasovali? Zatvoreno glasovanje. velika većina. 104. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 105. U dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 107. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno. Elektronički provjeravamo. 107. Jesu li svi dali svoj glas? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 106. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Istom većinom odbijeno. 113. E, tko je za? Tko je protiv? Nije jasno. 113. E, elektroničko glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? E, Glasanje je zaključeno. Odbija se. Amandman 109. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 108. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. E, elektronički provjeravamo. 108. Elektronički. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Odbija se. 110. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 111 za. Protiv. suzdržani elektronički provjeravam smo 111 elektronički, jesu li svi dali svoj glas? Kraj glasovanja. Odbija se. 114 povučen. 115 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 116. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno. Provjeram elektronički. Još jednom amandman 116. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvoreno. Odbija se. 117. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Elektronički provjeravamo. 117. Jesu li svi dali svoj glas? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I time dolazimo do obrazloženja. Jedan za, protiv, usvaja se. dva. E, za, protiv, suzdržani, od se. četiri, za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. tri, e, za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjeravamo tri elektronički. E, jesu li svi dali svoj glas? Kraj glasovanja. Jasno prihvaćeno.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 završno glasovanje, samo jedno glasovanje, ali ne o <laughs> dodjeli mandata, nego jedan elektroničko završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je ovdje zatvoreno i ovime se ovaj izvještaj odbija. I Koordinatori mogu se dalje savjetovati o daljem e, e, postupku. Evo ovo sve je bilo eto kako je bilo i dalje ćemo se savjetovati što ćemo dalje. Kad smo već kod te teme, e, za čas ćemo imati ovdje polskog ministra okoliša, ali svejedno ne u tom toj funkciji nego kao predsjednik kopa pa ćemo nastaviti u 11.30 eh, na ovu eh, vrlo zabavnu temu, znači točno u 11.30 nastavljamo dalje. manji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 manja interessentschieden? Poštovani kolega, evo molim e, da zauzmemo mjesta. E, želio bih sada ponovno e, nastaviti, odnosno ponovno otvoriti nastaviti za sjednicom i pozdraviti grupu iz kolega Ahan. Dobrodošli u Europskom parlamentu, a pozdravljam i kolegu gospodina Franše iz Assemble Nacionala. Dobrodošli. Vi se također bavite temom održivosti u Assemble Nacionalu i doista nas veseli što ste ovdje s nama. Te E, danas e, zvijezda dana, gospodin ministar i također predsjednik e, konferencije ugovornih strana gospodin Kolček. Danas imamo na rasporedu raspravu o pripremama za konferenciju ugovornih strana 19 koja će biti jedan važan korak prema međunarodnom sporazumu, a ta će se konferencija održati ovaj puta u Europi i time je još povećani interes za COP konferenciju ugovornih strana 19 i svakako mi ćemo dati sve od sebe da vam dademo svoju potporu, da konferencija bude uspješna i da se dobro prezentiramo svjetskoj javnosti i također da i pripreme proteknu uspješno. Evo ne bih dalje uzimao riječ. Gospodin ministar će dati uvodnu riječ, a zatim e, ću dati riječ koordinatorima, te nakon toga ćemo dati mogućnost našem gostu da odgovori na pitanja. Izvolite, riječ je vaša, dobrodošli u Europski parlament. Zahvaljujem eh, predsjedavajući, dame i gospodo. Doista mi je drago što ovdje u odboru Envi u Europskom parlamentu mogu eh, izvijestiti o pripremama za COP19 u Varšavi. To je drugi COP u posljednjih pet godina eh, da, koja će se održati u Poljskoj, znači po drugi puta u roku od pet godina. Želio bih reći da ovaj važan događaj koji se drugi puta događa u Poljskoj e, nije slučajno već po drugi puta u našoj zemlji. Naime, to je dokaz da se Poljska E, doista želi baviti problemom promjene klimatskih promjena na razini na koje se jedino on može riješiti, a to je globalna razina. To je dokazi da u Europi želimo odigrati važnu ulogu u politici e, sprečavanja klimatskih promjenama, e, pronaći načine na koje se održivo mogu smanjiti emisije stakleničkih plinova, time ne ugroziti E, gospodarstvo. Znači u e, krajem 2011. u studenom e, kada sam tek preuzeo mjesto ministra prije nego što sam krenuo na uzračnu luku na sastanak u Durban Moram zapravo reći e, da u onih šest e, godina dok sam radio kao ministar trgovine nisam nikada doživio tako maratonske pregovore kao u Južnoj Africi koji su trajali tjedan dana. Dakle, tamo u Južnoj Africi e, sastao sam se sa E, predstavnicima delegacije Europske unije i uvjerio se koliko je važan proces pregovora o klimatskim promjenama i e, postao svjestan toga koliko je važno da se Poljska priključi e, tome te u kratkom vremenu da se premosti jaz između nerazvijenih i razvijenih zemalja u tom pogledu. Ono što je dogovoreno na sastanku u Durbanu je predstavljalo je promjenu u e, procesu borbe protiv klimatskih promjena. E, dogovorila se primjena Durbanske platforme i time e, izgradnja jednog globalnog sporazuma. U Varšavi ćemo nastaviti rad na e, pripremi novog sporazuma koji će E, obuhvatiti 200 država i e, vjerujem da će taj put, taj napredak biti završen u roku od dvije godine u Parizu. Da bi to postigli dajemo trenutno od sebe. Dakle, Poljska nije jedini sudionik ovog svjetskog spektakla. E, naime, Poljska e, i kao mjesto u kojem će se održati konferencija preuzela je na sebe i odgovornosti u okviru europske skupine u kojoj zajedno surađujemo. A drugo, kada je Varšava izabrana za domaćina COPA 19 prošle godine, e, odmah smo uspostavili suradnju sa francuskim kolegama i ta suradnja proširena je dalje u Peru u Venecueli e, koji će e, biti e, domaćini sastanaka sljedeće godine, čiji znači i prekop. I kao predsjednik, dakle konferencije COP19, obratio sam se svojim kolegama ministrima s kojima se konzultiram u pripremama a puno pomoći e, dobio sam i od gospođe Lene Ek, nezamjenjive u ovom pogledu koja nam je pomogla u razgovorima znači, ovih gubitaka i šteta. E, finska ministrica vanjskih poslova e, i ministar vanjskih poslova Danske podupiru nas u okviru E, programa e, Luluci. Također u Kopenhagenu će se održati sastanak na temu financiranja. Kao što vidite, e, COP19 je jedna suradnja, jedno zajedničko djelovanje za europski projekt i svojim doprinosima možemo bolje surađivati i nešto postići. Možemo zasukati rukave i E, udružiti snage i na taj način ovaj veliki projekt dovesti do uspješnog završetka jer jedino na takav način možemo u roku od dvije godine postići potpisivanje konkretnog sporazuma. Posljednjih godina vode se intenzivni pregovori sa nizom država, ovdje bih mogao spomenuti mnoge ministre s kojima sam razgovarao. A prije konferencije COP19 posjetiti ću mnoge druge zemlje, Nedavno smo u Krakovu imali sastanak mef e a gdje smo vodili e, i pregovore sa drugim e, i sastanke sa drugim pregovaračima. I također prije sastanka u Varšavi održat će se takozvana predkonferencija na kojoj će se raspravljati elementi pregovora i kako uspostaviti ravnotežu između naših e, ambicija i aktivnosti, znači pitanje loss and damage, pitanje gubitka i šteta. Znači na prvi dan e, pred konferencije predstavnici globalnih e, poduzeća imati će svoj sastanak na kojem će se razgovarati o inovativnom financiranju kao i o tome koje ulogu poduzeća i korporacije vide za sebe u tom procesu. Predkonferencija je jedan važan e, preludi za konferenciju u Varšavi, a mora se baviti važnim e, pitanjima kao što su pitanja kojim se bavili i e, kao što je jedan rani sastanak na vrhu. I također novim inicijativama zajedno sa kolegama iz Perua i Francuske s kojima ćemo govoriti o tome što je važno e, postići, što je važno u pregovorima kako bi Pariz bio uspjeh. 2015. E, konferencija ugovornih strana održat će se u Peru, dakle moramo već unaprijed pripremiti tekst sporazuma što znači da u Varšavi moramo već unaprijed utvrditi glavne elemente toga teksta na koji će se tekst kasnije oslanjati. Ono što je najvažnije na novom sporazumu i to prije svega e, njezina univerzalna primjena i implementacija od strane svih ugovornih strana, a ne samo e, ovih ili onih e, strana i Europske unije kao što se to dogodilo kod Kyoto protokola. Te kod e, pregovora moramo razmišljati i o ravnoteži između pitanja koje se odnose na klimatske promjene i gospodarskog razvoja. Naime, mnoge države neće moći biti e, u mogućnosti preuzeti obveze koje bi usporile njihov gospodarski razvoj i opći razvoj te E, time usporile i borbu protiv siromaštva. Stoga e, moramo tu naći odgovarajuću formulu u Varšavi, stoga ćemo govoriti i sa poduzetničkim e, svijetom jer upravo oni su ti koji primjenjuju odlike s ministarske razine i koji su na prvoj crti borbe protiv klimatskih promjena. Razgovarat ćemo i sa predstavnicima gradova jer upravo u gradovima živi polovica stanovništva e, ovog planeta. I do 2050. bit će 70% stanovništva e, zemlje živeće u gradovima. Stoga prilagodba na klimatske promjene u gradovima je važna tema kojom se moramo baviti. Te bih spomenuo još e, jednu temu. Dakle, odbor ENVI Europskog parlamenta uvijek e, je imao na umu da Europska unija ima važnu ulogu u pregovorima o klimatskim promjenama i stoga vas molim da, da mi dadete svoju potporu u ovim e, važnim trenucima i vremenu koje počinje sasnakom u Varšavi. I još jedna važna stvar, naime, Europska unija često se kritizira zbog nedovoljne aktivnosti. Aktivnosti u području financiranja borbe protiv klimatskih promjena. Stoga je važno da Europska unija u Varšavi e, predstavi jednu vjerodostojnu deklaraciju e, projekta potpore borbe protiv klimatskih promjena. E, tako zvane e, zeleni klimatski fond i fond za promjene. I odgovarajući pritisak ovog odbora može nam također pomoći u postupku pregovora i u postizanju uspjeha pregovora. Te na nadam se da ovo nije posljednji put da razgovaram i govorim pred vama. Nadam se da će se naša suradnja razviti u konstruktivan dijalog i da će obje strane biti time vrlo zadovoljne. Naime, mi imamo zajednički cilj, e, a taj je cilj uspostavljanje globalnog sporazuma koji će biti E, inicija, e, in, započet e, i pokrenut u jednoj zemlji članici Europske unije te u njoj potpisan. Zahvaljujem i čekam vaša pitanja. Zahvaljujem gospodine ministre na ovom uvodnom govoru. A sada dajem riječ koordinatorima i mogu vam dakle reći da će ovdje također mo poduzeti korake da taj za koje ste spomenuli i e, doista napravimo i da e, ono što e, kad jednom zacrtamo, što želimo da se dogodi na Varšavi u konferenciji, parlament će to onda učiniti, parlament će imati delegaciju od deset članova u Varšavi i tamo ćemo se susresti sa mnogo sudionika, razgovarali smo i sa korporacijama i poduzećima i nevladine organizacije i civilno društvo također su na našem dnevnom redu jer one te e, udruge civilnog društva doprinose uspjehu jednakomjerno znači kao i stvar financiranja koju ste spomenuli naime na posljednjoj e, COP konferenciji E, govorilo se ova država ili ona država je dala novac e, što nismo dobili potvrdu od toga, e, ali sada sve to treba pretvoriti u jedan veliki paket koji će pokazati da europljani misle ozbiljno i da taj paket koji će biti dogovoren će uključivati i financije i financijsku stranu i da bude svijetu jasno što Europa da, da se to ne pretvori u te pojedinačne male tranše. Dakle, krećemo sa koordinatorima. Svaki koordinator e, dobiti će dvije minute vremena. E, Peter Lize za EPP. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. E se ispričava, me zamolio da kratko nešto kažem. Gospodine ministre, hvala vam što ste danas s nama. Poljska je doista vrlo gostoljubiva zemlja. Bio sam prisutan i 2008. godine u konferenciji u Poslanu. Hvala vam što ste vrlo angažirani, što ste konstruktivni i što na taj način obrađujete ove teme. Svi moramo uzeti u obzir i činjenicu da Poljska ima ambiciozne ciljeve za klimatske promjene, ali da mora isto tako se jače za to angažirati nego drugi, zato što koriste u 90% slučajeva ugljen za stvaranje energije. Imali smo i posebnu e, uredbu 2010. godine, na primjer, što se tiče uključenja u e, trgovanje kvota emisijama, da se Poljska pruži određena podrška. Po mojim informacijama, ja mislim da 90% ugljena koji imate za proizvodnju električne energije, da velik dio od tog postotka već morate uvesti, pa iz Rusije. I stoga bi moje pitanje bilo imate li neku vlastitu motivaciju, neke razloge da osim dakle, klimatskih promjena pređete na izvore energije koji su bolje za okoliš. I e, druga točka, imate potpuno pravo kada kažete da Europska unija ne može sama riješiti ovaj problem i stoga mi je vrlo drago što se namjeravate uložiti za međunarodni sporazum, no želim sada postaviti jedno pitanje o kojem se nije do sada toliko raspravljalo, ali u jednom trenutku ćemo to morati. Dakle, sto puta dnevno se pitamo što ćemo učiniti ako ostatak svijeta se ne pridruži ovom djelovanju. Europska unija ne može riješiti taj problem sama. Stoga me zanima hoćemo li mi kao ministri ili kao drugi dionici priznati da ne možemo riješiti taj problem i zatim preuzeti na odgovarajući način odgovornost. Možemo izaći iz zaštita klimatskih, e, klimatskih, e, klimatske promjene ako vidimo da drugi ne sudjeluju. Pitanje je bi li to bila dobra politička strategija kojoj se možda trebamo približiti. Hvala vam, Petra Elize. Sada Jolan e, za socijaliste demokrate. Da, gospodine ministre, hvala vam što ste došli, dobrodošli u odbor Envi. Čestitke Poljskoj koja je već e, dva puta bila zemlja e, domaćin sastanka COP. To isto tako stavlja tu zemlju u središte pozornosti. Petar Lize se već osvrnu na to. Mi smo zabrinuti radi klimatske klimatskih politika u Poljskoj. Ja sam sam e, postavio jedno pitanje prije ljeta komisiji u vezi E, grada Opule gdje imamo dva, dvije najveće elektrane koje rade na ugljen i pitanje je su li oni u skladu sa europskim e, zakonodavstvom. Naime, nema nikakvog pogona za skladištenje i hvatanje uglika. Radi se o mnogim tonama ugljika koje će do 2020. biti ispuštene u zrak. Nadam se da ćemo imati rješenje na to prije COP-a, inače ćemo biti suočeni s mnogo kritika, a to će odvraćati pozornost sa glavnih tema a glavna tema je svjetski sporazum o klimatskim promjenama, to je i druga šansa nakon sastanka u Kopenhagenu. Ne smijemo propustiti tu priliku, ovaj put nam to mora uspjeti udružiti sve zemlje na svijetu u jedan globalni sporazum. Jasno je da mi u Europi i u drugim dijelovima svijeta, u industrializiranim zemljama moramo učiniti više, a postavlja se pitanje je li smanjenje od 20% ugljika stvarno naš, naš, naša konačna ponuda do 2020. godine. Znamo da to nije dostatan postotak, znamo da moramo biti bolji. I mislim da bi Europska unija radi vlastite vjerodostojnosti trebala učiniti više nego ovih dogovornih 20%. Što se tiče financiranja, tu još i dalje nemamo nikakva sredstva, već od Durbana i bilo bi sada na vremenu da vidimo dakle bi trebali doći tih 100 e, milijardi dolara. Javne e, državne blagajne su prazne i stoga moramo razmisliti o nekom porezu na ugljik ili nečemu sličnom. Vidim da sa Danskom i sa drugim zemljama imate dobar e, savjetodavni tim i nadam se da ćemo stvarno postići biti vodeći akter što se tiče ovog pitanja. Ja sam bio u Kopenhagenu, bilo je vrlo bolno vidjeti da je upravo u Europi doživio neuspjeh ovaj sastanak. Hvala Chris Davis. Hvala vam lijepa. Drago mi je što vas ponovno vidim i također mi je drago što ste toliko pozitivni i optimistični u vezi s ovime. Želim vas pitati zašto ste optimistični? kada čujem detaljna izvješća o nekim raspravama, čini se da su pregovori zapeli u detaljima i da nemaju neko vodstvo, no čini se da vi kažete da i velika želja da se doista dođe do ovoga sporazuma. Kada je riječ o zemljama u razvoju poput Kine i Indije, uvijek se govorilo s njihovog stajališta da se one ne žele žrtovati kako bi e, dok prolaze ovu razvojnu fazu kada je Zapad već prošao tu fazu, to razdoblje i također je doveo do porasta emisija ugljika. Dakle, kakva je poruka? Jesu li zemlje spremne se više žrtovati sada kad, kako bi postigle ovaj dogovor? A u slučaju SAD-a znamo da Bijela kuća želi ostvariti napredak, ali isto znamo da u kongresu nema većine kako bi se ovaj sporazum ratificirao. Dakle, ponavljam, zašto ste optimistični? Hvala vam. Eichhout u ime zelenih. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine ministre što ste nam se pridružili. Dakle, kada je riječ o uključenju privatnog sektora, mislim da ovdje u parlamentu moramo priznati da ako želimo održivu budućnost, trebamo uključiti sve industrije i mislim da se svi slažu s time a u tom smislu naravno moramo uključiti privatni sektor i imati uravnoteženi pristup. I to sve zvuči lijepo i krasno, ali ako razmotrimo sada 12 poduzeća koje podupiru poljsko predsjedništvo i neću ih sada nabrajati, ali ne vidim da je tu uravnoteženi pristup prisutan. Isto tako, kada za vrijeme COP-a organizirate također i klimatski summit na međunarodnoj razini. A sad također imate i priopćenje i iz Varšave od međunarodne HOU. Ako sada pogledamo ono što se događa, nema zapravo nekog uravnotoženog pristupa u uključenju privatnog sektora koji želi održivu mogućnost. Dakle, budućnost sve je zapelo zapravo na tom pitanju privatnog sektora i želim zapravo da se postigne to da svi privatni dionici budu uključeni u to. A osim toga, ako e, svi dionici se uključe, onda ćemo imati izglednije mogućnosti da ostvarimo zeleniju budućnost. No sada kada sagledavamo rezultate COP-a ne čini mi se da je to uravnoteženi pristup. A budući da smatrate da je to važan sastanak, želim čuti vaše mišljenje o tome. Osim toga, kako vidite poljsku budućnost do 2050. kada Poljska treba e, smanjiti svoje emisije do 95%, dakle Vidim samo da vas podupire međunarodna organizacija KOL, a samo sa tom udrugom nećemo uspjeti to usvariti. Dakle, htio sam čuti nešto više o tome. Hvala, sljedeći je Anna Rosbach. Hvala lijepa. Dobrodošli, gospodine ministre. Lijepo je čuti vaša iskustva iz Durbana gdje ste prisustvovali sastancima u svojstvu nacionalnog ministra i da se sudjelovali u sastancima na ministarskoj razine, a ja sam bila također u Durbanu u ime parlamenta. Nije uvijek ugodno prisustvovati tim sastancima, jer se važne odluke donose na razini nacionalnih ministara. Više puta smo prisustvovali sastancima COP-a i također e, bili smo brifirani više puta dnevno. No, nismo sudjelovali u važnim odlukama, u ozbiljnim odlukama i to frustrira, moram vam reći. Dakle, želim čuti je li Poljska uopće razmotrila mogućnost da zastupnicima iz parlamenta koji se boje za financijska sredstva za napredak Europske unije da sjednu za stol kada se provode ozbiljni pregovori, a ne da nam neki ministri iznose izvješća o tome nekoliko puta dnevno koji su ipak e, ljubazni i dovoljno da nam kažu što se stvarno događa. Dakle, ne tražim toliko da sudjelujemo, nego jednostavno želim čuti od ministra da smatrali da je sazreo trenutak da se sjedne za stol sa ljudima koji zastupaju 500 milijuna ljudi. To je neobično, dakle, ako pošaljete samo tri osobe, jer neke manje zemlje iz svijeta šalju više ljudi. Dakle, to je ono što me najviše zabrinjava budući da na e, nacionalnoj razini imaju takvu pojavu, a mi, i Europski parlament, e, želimo također imati udjela u tome. Hvala, Ana A sada Kuro. Hvala gospodine ministre. Europski klimatski ciljevi su, po mišljenju mog kluba zastupnika, nedovoljno ambiciozni kako bi spriječili klimatske promjene. Zemlje u razvoju se, su posebice pogođene toga, a isto tako su ovisne o isplatama razlika što se tiče financiranja od industrializiranih zemalja. Europska unija mora sudjelovati u tom postupku u cijelosti, a ne samo pojedine zemlje članice. Ja sam vas pažljivo poslušala, no isto tako sam čula, čula da poljski ministar gospodarstva želi pod, podrivati upravo taj postupak. Mene zanima koliki će utjecaj vaš ministar gospodarstva imati što se tiče pregovaračkog položaja Poljske jer moramo učiniti više od 20% smanjenja u idućih nekoliko godina što se tiče ugljičnog dioksida. Hvala vam, gospođo Bils. U ime FDA, gospodin Simanski. Ehm, moje pitanje dotyczy čovskim e, Chciałbym prosić... Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Moje pitanje se tiče sljedećeg. Gospodine ministre, kako su smanjeni troškovi Poljske u proteklih nekoliko desetljeća što se tiče ugljena, govorimo o postocima, no kada govorimo o ugljenu onda se moramo prisjetiti i toga da današnja industrija energije zla različito od prije nekoliko godina vi kao ministar okoliša nam možete možda reći koja su vaše iskustva što se tiče ekonomske tranzicije. Ne radi se samo o okolišu i o ugljičnog dioksida, radi se o drugim preprekama koje stoje na putu razvoju klimatskih politika. Ono što ste na početku rekli je bilo zanimljivo i važno, no moje se pitanje odnosi na ovaj globalni sporazum kojeg ste spomenuli. Postoje li neki signali, imamo li neke informacije o globalnim igračima poput Kine, Indije, Sjednih američkih država? Jer Europska unija želi biti uzor, želi imati vodeću ulogu, te vodi dinamičnu politiku koja je također ispravna politika, no uzevši u obzir današnju krizu će Europa možda biti osam, osamljena u tom postupku i to dovodi do velikih e, emocija unutar našeg doma. Mi se pitamo koju ćemo cijenu morati platiti za to. Jer situacija prosječnog građana u Grčkoj i Španjolskoj se ne razlikuje mnogo od situacije građana u zemljama u razvoju. Radi se tu o konkurentnosti europskog gospodarstva, prije svega u onim zemljama koje trenutno prolaze transformaciju. To je moje glavno pitanje. Pitam se jeste li vi sanjač? Mislite li stvarno da ćemo do 2015. godine ostvariti, na primjer da u Francuskoj potpišemo globalni sporazum? Jer ono što sada čujemo nas ne ispunjava s nadom. Hvala, sada na mom popisu imam još četiri kolege na minutu. Kahac Florens, Joni Kohola i još jedan kolega na kraju. Izvolite Kahac Florens. Hvala vam gospodine ministre, drago mi je što ste ovdje s nama jer vas još sjećam na sastanku u Durbanu. Tada je europska delegacija stajala pred kolapsom kada je Poljska iznijela određene informacije. To je bila vrlo riskantna situacija u tom trenutku i razumjet ćete me kada kažem da sam znati željan e, sada kada nakon Durbana je Poljska zemlja domaćin COP. A to može značiti nešto potpuno drugačije, a to bi bilo krenuti jednim drugim smjerom. I stoga me zanima posebice sljedeće pitanje. Kakav ćete kreativan i aktivan doprinos dati tom postupku? Rekli ste ako smo aktivni možemo stvoriti ravna mjesta, možemo sniziti ulični dioksid, možemo poboljšati životni standard za ljude. I to ja podržavam, no koji je vaš aktivni doprinos? Ja svačam da ne možete od danas do sutra, poput e, Ujedinog kraljevstva ili Njemačke, e, napustiti e, atomske elektrane. Vi imate elektrane na temelju ugljena. No kako mislite motivirati zemlje da krenu naprijed? A isto tako ono što nismo spomenuli, Kyoto je mrtav. Imamo sada novi model, model s jednom fazom i na to moramo reagirati i vjerojatno moramo biti fleksibilni. Koje su tu vaše ideje? Hvala Karhans Florence, Sofi Okunina na minutu. Euh, hvala gospodine predsjedavajući, gospodine ministre, hvala vam što ste došli naš odbor danas još jednom. Ako sam dobro shvatila vaše uvodno izlaganje, mislim da želite preći sa jedne politike eh, okrivljavanja na jednu politiku otvaranja i mislim da upravo ovo trenutno stanje nas i tjera u tom smjeru i hvala vam na tome. Želim reći nešto o vodi. Voda je tema koja se kontinuirano zaboravlja u zaključcima međunarodnih sastanaka na vrhu i različitih konferencija, a izvori vode postaju sve rijeđi i e, sve je gora kakvoća vode. To je zbog toga što ju sve više trošimo, imamo sve više potrebe za vodom, a isto tako e, ima goru kakvoću zato što u nju, u taj sustav ubacujemo sve više onečišćene vode. Bitno je da danas raspravljamo o tome o vodi kao o rijetkom izvoru i molim vas da tijekom te konferencije budete oni koji će nositi upravo tu temu. To je važno, gospodine ministre. Od iznimne važnosti da se svi usredotočimo na to da voda nije samo danas više pravo, već je i dužnost. A isto tako u okviru međunarodne suradnje ja bih rado vidjela jedan prijedlog zakona u ovom domu kako bi jedan vrlo mali udio prikupljanja vode išao, dakle sredstva koja bi se s time prikupljala išla u one zemlje gdje je vode još manje. Bili Poljska bila spremna sudjelovati u tome da jedan e, neznatan dio svog prikupljanja vode usmjeri u zemlje kojima je to potrebno. Hvala Rita Korova. Hvala vam lijepa problem postizanja velikog globalnog e, sporazuma i jest da su onečišćivači zapravo odabrali sada drugu strategiju od Europljana. Ne kažem da se ne poduzima niš, nego da se postupa drugačije. Na primjer, SAD su postale učinkovitije u provođenje svojih mjera smanjenja nego Europske unije, a bit će još i učinkovitije u budućnosti zbog plina i škriljevca. No, one nisu zainteresirane za obveđujuće ciljeve i također ograničenja zato jer također to stavlja preproku njihovoj proizvodnji. Međutim, spremne su izbaciti ugljik iz svoje proizvodnje i svoje gospodarstva. Dakle, to je na neki način pristup od ozdo umjesto od ozgu. Dakle, ulaže se više u tehnologiju, istraživanje i razvoj nego u donošenje zakona a sada vidimo da su sami europljani zapravo glavna prepreka globalnom sporazumu. Mi to spriječavamo. Dakle, jeste li spremni ponovno promisliti o svojoj strategiji? Mi nećemo još dugo biti oni bogati ako ne izmijenimo svoju strategiju. Kao što je Florence rekla, Kyoto je pokojan, ali čini mi se također da je europski model pokojan. Hvala. sjedinjene američke države su naravno poznate po jakoj klimatskoj politici i po svom angažmanu. Sljedeći govornik je Jolanta Hibler. E, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao i svake godine, Europska unija priprema rezoluciju, pa tako i ove godine, u ime odbora za industriju sam imala priliku raditi na, tom, toj rezoluciji. Ono što je najvažnije je postizanje globalnog sporazuma. Ciljevi takvog sporazuma moraju naići na određenu podršku. Podršku od svih e, sudionika u tom postupku. Ako do toga ne dođe, onda taj sastanak e, neće imati nikakvih pozitivnih e, posljedica i onda ne možemo niti govoriti o suradnji u ovom trenutku imamo jedan prijedlog koji nam e, dopušta suradnju i isto tako da preciziramo ciljeve. Time se komisija, a i naš odbor e, i e, drugi potiču da bolje surađuju. Ova rezolucija koju sam spomenula će biti usvojena u idućih nekoliko tjedana. Ona uživa veliku podršku, no i drugi trebaju pokazati da imaju dobru volju. I stoga moje pitanje, s kim se vode razgovori i koji smo rezultate postigli? Vi ste spomenuli razgovore sa drugim ministrima, no nama su potrebni konkretni rezultati. Ako njih nema, onda ćemo krenuti na krivoj nozi. Gospođa e, Hibner, bio sam malo milostiv, dopustio sam vam dvije minute. Linda McEwen na minutu, molim. Evo, prepustit će gospođo Hebner dio svog vremena. Imam pitanje. Dakle, od sada prije ljeta čuli smo od obamene administracije da su oni promijenili svoju politiku i da se žele angažirati. Ja se e, baš želim upitati jesu li primijetili više angažmana i promjene u američkoj politici? Hvala i Korin Lepaš kao zadnji govornik na minutu. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine ministre što ste ovdje s nama danas. Ja sam također član delegacije koja je bila u Durbanu i vrlo mi je drago čuti ono što ste rekli danas jutro da ste E, vrlo angažirani što se tiče postizanja ciljeva vezanih uz oblaživanje e, klimatskih promjena kako bi ti ciljevi bili definirani, kako bi 2015. godine stvarno postigli sporazum. E, jasno mi je da je Poljska imala vrlo oštar stav u Durbanu, to je stvarno bilo na granici mandata koju, je, parlament, Europski parlament povjerio i vijeće. Možete li nam zajamčiti da ćete u slučaju ovog predsjedavanja i u slučaju dakle, činjenice da ćete biti zemlja domaćin, da ćete stvarno se držati tih ciljeva oko kojih se čini mi se želite angažirati, barem ste to tako rekli nama danas. Hvala vam, s time smo došli na kraj našeg popisa govornika, imamo samo jedan krug i sada ćemo predati riječ gospodinu ministru kako bi odgovorio na postavljena pitanja. Izvolite gospodine ministre. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Zahvaljujem predsjedatelju. htio bih zaproponować. Dakle, prvo bih e, predložio da eto e, ove pitanja koja se odnose na Poljsku odgovorim možda na, na njih odgovorim možda kasnije E, možda ne ovdje, možda ne danas. E, ovdje govorimo o globalnih pitanjima, pa možda pitanja koja se odnose specifično na Poljsku mogu biti odgovorene negdje kasnije. Ovdje ću se usredotočiti na pitanja globalne prirode i na pripreme za konferenciju u Varšavi, te kako ja razumijem našu ulogu u Varšavi. E, upravo na to odnosila se i većina pitanja. E, vjerujem da će sastanak Varše biti važan sastanak i pitanje je jedno bilo zašto sam toliko optimističan što se tiče e, susreta u Parizu. Agenda koja je zacrtana u Durbanu je nešto što me dobro poznato i što mi leži na srcu Naime, 2012. Zaklju, e, trebali su biti zaključeni pregovori druge faze, 2013. E, pregovori globalnog sporazuma, 2015. E, usvajanje i potpisivanje globalnog sporazuma a koji će onda nakon 2020. morati biti primijenjen. Dakle, to je ovaj vremenski okvir, agenda koja je usvojena u Durbanu. Što još danas znademo? Radi se o e, upravo toj prekretnici koja je dogovorena i koja se dogodila u Durbanu. Ali znamo i da novi ugovori, odnosno novi sporazum mora biti mora vrijediti za sve i biti primjenjiv na sve. To je različita e, od prijašnjih sporazuma. Znači mora biti primjenjiv na sve. Što još znamo? Dakle, znamo još da će novi sporazum trebati biti uspostavljen prema e, međusobnom sporazumu i dogovoru toga moraju u obzir biti uzeti svi elementi takvog e, sporazuma i dogovora. Znači, e, svih CBD, CC, različitih mogućnosti, različitih e, obveza i odgovornosti različitih zemalja. Mnogi su upravo pitali zašto sam ja tako pozitivno nastrojen. Kao prvo, Želio bih e, reći da Poljska igra posebnu ulogu, odnosno mogla bi igrati posebnu ulogu u ovom procesu. I upravo stoga što e, je sam početak našeg gospodarskog preokrata i transformacije prije 25 godina krenut pokrenut e, u skupini takozvanih zemalja u razvoju. E, zapravo mi smo sada formalno razvijena zemlja. Naime, 90-ih e, priključili smo se OECD-u, zatim Europska uniji, znači ušli smo iz jednog kluba u jedan drugi klub i sad zapravo posjedujemo razumijevanje tih obaju strana i time možemo preuzeti ovu ulogu e, premašćivanja ovih dviju klubova. U tom smislu ja vidim svoju ulogu i upravo zbog toga e, moj optimizam. Naime, ja vjerujem da mi možemo e, međusobno voditi razgovor i uzeti pritom u obzir izazove koji stoje i pred jednom i pred drugom stranom i pred jednim i pred drugim klubom. Također neka pitanja odnosila su se na e, poslovni, poslovnu stranu na poduzeća koja će sudjelovati u našoj konferenciji. Neka pitanja odnosila su se i na naše partnere. E, mi ih sve e, navodimo e, na našoj web stranici Dakle, e, naveli smo sve koji su pružili financijsku potporu od organizacije konferencije. Dakle, to nije popis poduzeća koji su u konferenciji, to je popis e, donatora, odnosno onih koji su dali svoju financijsku potporu konferenciji. Međutim, e, dakle, ova E, ideja da se predstavnici poslovnog svijeta pozovu na konferenciju krenula je upravo od toga što u posljednjih e, dvadesetak godina od kako je stupio na snagu sporazum e, su se i promijenili i partneri E, između kojih su se pregovaralo i dogovaralo, znači i e, civilni sektor e, i poslovni sektor. Međutim, posljedice su i dalje takve da se posljedice ne ublažuju, a ekonome napuštaju Europu. Dakle, ovim putem nećemo na globalnoj razini ništa postići, jer uvijek će postojati tu ili tamo neka država koja će htjeti krenuti svojim vlastitim putem, a sve to voditi će do daljnjeg odljeva industrije iz Europe. Upravo stoga je po mom mišljenju važan razgovor sa predstavnicima poslovnog sektora. Još je bilo nekoliko pitanja o ovoj temi. E, kako E, stoji koja je pozicija Europe u odnosu na sadašnju situaciju. Dakle, stajalište Europe e, je sljedeće. E, prijedlog Europe nije 20%, nego 30%. Do 2007. je iznesen taj prijedlog, međutim to pretpostavlja da se radi o jednom globalnom sporazumu, dakle sporazumu koji neće uključivati 20 nego 30% kao konačni cilj. Međutim, to je sve uvjetovano određenim faktorima. E, čini mi se da a, ako želimo samo biti uzor to nije dovoljno. To se može moglo vidjeti 2001. E, trgovačkim pregovorima u Dohi, sve je to prekrenuto dakle, u toj rundi pregovora u Dohi. E, formulirali smo mi zajedničku poljoprivrednu politiku, e, također otvorili smo poljoprivredni sektor konkurenciji izvana i nadali smo se da će doći do globalnog trgovinskog sporazuma i e, tu bismo mogli uključiti i e, sektor usluga, međutim to nije na kraju e, postiglo uspjeh i pregovori iz Dohe traju još uvijek, a mi smo već otvorili agrarni sektor u Europi, a to isto možemo primijetiti i u području klimatskih promjena. Naime, činjenica da smo prihvatili klimatski paket 2008. godine nije zapravo doveo do toga da sve druge države e, dođu do e, istog rješenja i iste odluke koje je donijela i Europa. Dakle, čak i Švicarska, Liechtenstein i možda još e, neke druge države Europe e, uključit će se u ovaj sporazum. Dakle, 14%, a to nije dovoljno da bi se odgovorilo na globalne izazove. Nama treba mnogo više do 2020. i sporazum koji će se odnositi na sve. Danas e, bismo trebali e, kupovati mir e, drugih partnera time što ćemo biti prekomjerno aktivni u svojim aktivnostima. Dakle, to vidimo u ovoj drugoj e, fazi Kyoto protokola e, a koja se događa. Do osiągnięć i sposobu rozumienia tych e, Ovi rezultati koji su postignuti su zapravo dobri rezultati, tako barem ja smatram, ali postoji ovdje i američka perspektiva. E, naime, s obje strane e, oceana imamo dvije paradigme energetske politike. Ovdje u Europi paradigma je skupe energije, dakle to treba služiti kao instrument koji će dovesti do e, prirodne transformacije. Ali trenutno se nalazimo u vremenu krize i e, ta kriza neće, ne vodi nas u dobrom smjeru s dobrim ishodom. A s druge strane Atlantskog oceana postoji jedna druga paradigma. Tamo je paradigma jeftina energija. E, Sjedinjene države sve više jačaju svoj industrijski sektor i svoju industrializaciju. E, Mi radimo na smanjenju emisija ugljičnog dioksida. Danas e, naši partneri, ministri trgovine s obje strane Atlantika, pregovaraju o slobodnom trgovinskom sporazumu. Kada ili ako želimo da dođemo do takvog sporazuma, e, a da obje strane e, zadrže svoje paradigme, E, industrija će jednostavno nestati i povući se iz Europe. Mi moramo promijeniti svoj način razmišljanja, moramo razmišljati drugačije nego ranije. Zašto sam uopće uvjeren da su novi pregovori mogući? Naime, većina ministara s kojima sam e, razgovarao očekuju da će 2020 godine biti uspostavljen instrument koji će biti sposoban na odgovarajući način funkcionirati, da će to donijeti novi sporazum. E, kako treba dakle izgleda takav sporazum? E, prema mojem iskustvu, a time se temeljim na e, sporazum iz Kyoto 1 i 2, novi sporazum treba biti jednostavan. Novi sporazum mora omogućiti svim stranama, odnosno svim pregovaračima u tom procesu, dakle ministrima, kada se vrate u svoje države, da one obveze koje su već preuzete e, doista i ratificiraju. Naime, one formule koje su uključene u, pregovor, e, u sporazum iz Kyoto 1 su dovele do toga da kada su pregovarači usvojili tekst, a E, onda nakon toga Sjedinjene države nisu ratificirali tekst, to je imalo strašne posljedice za dogovor iz Kiota 1. A sad imamo Kyoto 2, sporazum iz Kiota 2 za Europu. Međutim, postoji još jedna e, još jedna strana, a to je Ruska federacija, Kazahstan, e, Bjelorus, Ukrajina. Sve te zemlje formalno nisu uložile veto, Međutim, nisu ratificirale ovaj proces jer im se sam tekst e, sporazuma ne sviđa. Nije teško ovog ili onog e, ministra uvjeriti ili e, biti glasan na riječima. Naime, u Durbanu su se doista vodili intenzivni pregovori koji su trajali do duboku noć. Ali ono što je najvažnije jest e, da budući sporazumi koji će se voditi u Parizu e, i sporazum koji će tamo biti zaključen mora biti dovoljno atraktivan za zemlje kako bi i predsjednici tih država i parlamenti tih država e, na kraju ratificiraju i implementiraju taj sporazum. Dakle, taj sporazum mora biti jedan instrument koji će biti dovoljno jednostavan, ali i dovoljno inkluzivan uključiti i dakle sve druge strane. Kako e, se funkcionira, kako funkcioniraju Ujedinjeni narodi? Naravno, Ujedinjeni narodi rade na drugačiji način e, nego Europska unija. Naravno, našem europskom sustavu Europska komisija predlaže neka rješenja, onda Europski parlament raspravlja o svom stajalištu, pa zatim Europsko vijeće, pa onda tražimo odgovarajuće rješenje i pokušavamo naći zajednički nazivnik na kraju ovog procesa. Dakle, što želim time reći? Želim e, time reći da u e, glasovanje u Europskom vijeću e, se rukovodi principom e, većine, eto barem u principu dok ovdje u Europskom parlamentu odluke se donose bez e, o, uzimanja u obzir nacionalne pripadnosti nego pripadnosti klubovima zastupnika političkih stranaca, stranaka. Dakle, možemo si zamisliti ovu situaciju gdje se zapravo tu ne uzima u obzir mišljenje cijele države samo eto zbog toga kako je ustrojen taj mehanizam. Kako izgleda naime, e, e, kako izgleda to u Ujedinjenim narodima. Ako zemlja članica Ujedinjenih naroda kaže da ulaže veto ili ako ne ulaže veto, ali nema volje ili želje implementirati neki dokument, onda taj dokument jednostavno ne bude implementiran. Stoga moramo tražiti takva i onakva rješenja koja će u određenom smislu e, biti E, odgovarajuće za, za partnere koji pregovaraju taj sporazum, koji će im odgovarati i koji će moći prodati na neki način kada se vrate u svoju vlastitu zemlju i tamo ih prodati kao vlastiti sporazum i tako ih prezentirati kod kuće. Dakle, ovdje se ništa ne može napraviti na silu ili nametnuti. Dakle, struktura tog sporazuma mora biti dovoljno jednostavna. I evo još e, posljednja moja napomena na ovu temu. A, dakle, datum e, prosinac 2015. E, u Parizu. Travanj, dakle, 2015. je trenutak kada taj tekst budućeg sporazuma mora biti već dostupan u prevodu na sve jezike. U drugoj polovici 2014. nakon sastanka Generalne skupštine Ujedinjenih naroda i nakon sastanka na vrhu koji će se dogoditi u rujnu. Također još e, će biti runda pregovora u Peru u Limi. A dakle temelj ovog budućeg sporazuma mora se prije e, raspraviti, prije toga raspraviti i dogovoriti na određen način u Varšavi jer e, inače se nećemo biti u stanju održati ovaj vremenski raspored e, i vremenski tok. Naravno ima tu niz stvari koje treba raspraviti, znači financiranje, gubici štete i tako dalje. To od nas očekuju naši partneri, a posebice zemlje u razvoju. Znači kada, ako mi ovdje nešto dogovaramo i kad nešto dogovorimo, moramo e, biti e, u stanju učiniti nešto s odgovarajućom strukturom ovog sporazuma. Hvala gospodine ministre na vašim odgovorima. Što se tiče pitanja veznih uz COP, mi ćemo to naravno sa naše strane, sa strane Europskog parlamenta E, detaljno pogledati, kao što su to i kolege rekli, usvojit ćemo rezoluciju po tom pitanju i mislim da bi bilo korisno kada bi se još jednom, e, kada bismo se još jednom zajedno sastali, jer smo imali određena pitanja koje se tiče Europske unije. Mislim da će mjerilo biti zapravo naše djelovanje, dakle tu e, mislim prije svega na backloading, Europski parlament je usvojio tekst koji je skoro u potpunosti kompatibilan sa vijećem. Tu nam je potrebno još malo vremena, moramo pokazati da, da se ide napred, ali malim koracima. E, ne smijemo biti vrlo, vrlo ambiciozni, već samo ići polagano. Europska unija više nije predvodnik u ovom području, već se na neki način nalazi na sredini terena. Vama želim da ne izgubite na optimizmu što se tiče konferencije strana u, u Varšavi. Želimo tu imati daljni putokaz, dakle preko Lime u Pariz, putokaz za djelovanje, te u konačnici e, svi e, želimo, vam držimo fige da postignemo 2015. godine globalni sporazum. Mi imamo vrlo veliku odgovornost i mi ćemo vas podržavati u tom procesu. Mi ćemo E, biti s vama tu. Mi smo na kraju dana oni koji moraju, moraju ratificirati taj sporazum u našoj ulozi Europskog parlamenta. Danas popodne ćemo još jednom raspraviti o toj temi. E, htjeli bismo da uvijek e, budemo pravovremeno informirani o tačnom stanju pregovora, jer u konačnici mi to ovdje moramo ratificirati. Mi smo ti koji kažu da ili ne cjelokupnom radu, pa i vašem radu. Hvala vam što ste bili ovdje s nama. Ja bih vas rado pozvao na još jedan e, skup pitanja za koji danas nismo imali vremena, koji ste izuzeli e, od, od toga i želim vam uspjeh i u budućnosti. Hvala vam.